uskršnjih blagdana. Pitao bih da li se slažemo oko usvajanja dnevnog reda. Hvala i usvajamo zapisnik sjednica iz veljače i ožujka 2017. Ukoliko ni na to nema komentara, smatramo ih usvojenima. Sutra ću vam dati priopćenje predsjednika izvješća o međuinstitucionalnim pregovorima, pa možemo prijeći na šestu točku dnevnog reda, to su financijske tehnologije. Izvješće u kojem ćemo razmatrati amandmane. Izvjestiteljica Kora von je ovdje, pa je odmah dajem riječ. Hvala vam lijepo fintech ili financijske tehnologije nova mm, je najpopularnija riječ u financijskom sektoru u proteklo vrijeme, a slučaj je to i u SAD-u i u Aziji, dok smo u Europi tek počeli biti svjesni važnosti finteka. Na konferencijama često pitam ko je zapravo vlasnik Bitcoina. I Nitko na to nema pozitivan odgovor, što smatram da je dobar pokazatelj toga da nismo spremni e, za budućnost. U budućnosti ne dakle samo da bismo neprestano trebali gledati preko ramena zbog mogućnosti neke nadolazeće krize, već bismo trebali gledati prema naprijed kako bismo omogućili novi razvoj događaja. Ako uskoro se ne uključimo u razvoj događaja u finteku, naći ćemo se u zaostatku. Većina ulaganja do sada su bila u SAD-u, Kini, Izraelu, ovom sektoru i najveća poduzeća su posljedica toga jasno ondje. U Africi, Latinskoj Americi, čak i ondje je financijska tehnologija počela prije nas, tako ukoliko Europa želi zadržati svoju infrastrukturu, e, nove inovacije, hit, hitre i brze inovacije bi trebalo biti standard, ne iznimka. Mogućnosti su jasne kako za industriju, tako i za potrošače. Ovdje nam se nudi veća transparentnost, veća sloboda izbora, bolje usluge, niži troškovi za potrošače a financijska industrija isto tako može izuzetno profitirati od razvoja događaja u fintech-tu poput e, big data i tome sličnog. Nadalje, fintech smanjuje troškove i nudi bolje e, upravljanje rizicima. Europska regulativa mora ostaviti prostora razvoju događaja u ovom sektoru. Europa isto tako mora e, olakšavati, a ne otežavati ovaj sektor. Tako da svima mogu reći da smo radili na poboljšanju izvornog teksta mog izvješća i vrlo sam zadovoljna što sada možemo na ovom sastanku, naravno ne možemo raspraviti sve preporuke, ali zadovoljna sam što smo pronašli politički sporazum u cjelokupnom izvješću i da time jesmo utvrdili zajedničke prioritete, od kojih je prvi kibernetička sigurnost. Dakle, pljačkaši koji ulaze sa čarpom na glavi u banke i pištoljima samo postaju u akcijskim filmovima iz prošlog stoljeća. Danas se više radi o hakerima koji u svom tavanu ili garaži sa pivom u ruci vrše napade na banke. Dakle, kibernetički kriminal sve veći problem E, kibernetički kriminal oko 280 milijardi dolara godišnje košta društvo, a McAfee procjenjuje da ukupna financijska šteta organizacijama i cjelokupnom društvu e, se približava 400 milijardi dolara. Danas smo u medijima mogli vidjeti da je u Njemačkoj proteklih godinu dana broj kibernetičkih napada e, udvostručen, tako da mislim da doista imamo ozbiljan problem s kojim se moramo suočiti. E, još je više značujuće da preko 80% raspoloživih i digitalnih podataka u svijetu je stvoreno proteklih dvije godine, što pokazuje kako su lanci podataka eksponencionalno narasli u vrlo kratkom vremenskom razdoblju i radi se o velikom razlogu za zabrinutost. Dakle, trebamo se više usredotočiti na kibernetičku sigurnost u bankama i drugim financijskim institucijama, primjerice kada se radi na testovima opterećenja, a uz to regulatorno regulatorna tijela se moraju pobrinuti da se znanje i iskustvo razmijenjuje na odgovarajući način između poduzeća, vlada, jer mnogo je toga u pitanju i za potrošače i da, za poduzetnike i za vlade. Budući financijski sektor treba će više financijskog osoblja, a manje ekonomista, manje odvjetnike pravnika, ne samo kako bi se razvijalo i radilo na algoritmima, već kako bi se zaštitilo ogromnu količinu podataka s kojom baratamo. A isto vredi i za financijske regulatore. Oni se moraju pozabaviti složenošću razvoja u fintech sektoru, kako bi shvatili što se događa i kako se fintech povezuje sa stvarnim realnim gospodarstvom prije nego što donesu bilo kakve odluke. Također, pošteni uvjeti za sve, jednaki uvjeti za sve vrlo su važni, mnogo je novih koji ulaze na ovo tržište, tržište finteka, jer tu se ne radi samo o tradicionalnim bankama i osiguravateljima, već i mnogim novopokrenutim poduzećima koji se time bave i naravno velikim poduzećima poput apple Apple Pay ili Google Wallet koji igraju značajnu ulogu. Budući klijenti ne razmišljaju o tome da li financijski proizvod od nekakvog velikog poduzeća ili tradicionalne banke ili nekog e, novo pokrenutnog poduzeća. Dakle, načelo jednake usluge, jednakih rizika, jednakih pravila mora biti primjenjivo. Samo ako svim uključenim dionicima pružimo jednake usluge ćemo osnažiti inovacije. I za kraj, Moramo imati mogućnost eksperimentirati sa rješenjima finteka, dakle omogućiti testiranje novih inovacija uz pomoć i podršku regulatora, jer na taj način financijske usluge će steći iskustvo i znanje bez da se dovodi u opasnost interese potrošača. Dakle, ne radi se o izuzetcima od regulative, već o promjeni stava gdje se usredotočujemo na mogućnosti umjesto na probleme. Dakle, trebali bismo se više usredotočiti na bavljanje svime što fintech nudi kako bismo mogli privući ekonomski rast vezan uz taj novi sektor a to je također zbog toga što Europa trenutno ne, nalazi se baš na najboljem položaju, već e, i Max Verstappen iz nizozemske Formule 1 e, mora cijeli niz spektakularnih manevara e, izvesti kako bi došao do bolje pol pozicije, prešao svoje konkurente, jer Europa je potencijalni svjetski prvak, samo moramo provesti potrebne promjene. Hvala vam. Zahvaljujem izvjestiteljici. Sada možemo započeti sa izvjestiteljima u sjeni. Zastupnik Hayes u ime EPP-a prvi ima riječ, tri minute. Hvala. Pozdravio bih eh, ostvaren napredak na ovome i čestitao bih ovdje Kori koja je sjajan posao odradila s drugim izvjestiteljima u sjeni u ovom izvješću. Radi se o vrlo važnom izvješću jer ne samo da je prvo u europskim institucijama koje se ovime bavi. Komisija radi na, ima jednu radnu skupinu i već je započela sa javnim konzultacijama u tom području, no mi ćemo imati izvješće koje će biti prvo i koje jasno postavlja prioritete koje mi unutar ekona i parlamenta kada se to usvoji e, ćemo moći na njemu dalje nastaviti raditi. I mislim da je ravnoteža dobra, jer s jedne strane se bavi financijskom stabilnošću i time da se pobrinemo da regulativa na kojoj smo teško radili u proteklih deset godina što se tiče smanjenja rizika i tog da se pobrinemo da financijski sistem bude reguliran, da to istodobno dobro funkcionira i sa inovacijama do kojih dolazi u tom segmentu. I važno je bilo tu ravnotežu ostvariti, to je bilo ključno za naš klub, dakle ravnoteža između financijske stabilnosti te prepoznavanje izuzetnog potencijala finteka. S druge strane, valja napomenuti, kao što je izvjestiteljica i učinila, da ne krećemo kao Europa iz najbolje pozicije. Ako pogledamo najveće investicije u ovom sektoru proteklih više godina, da to neće nužno biti Europa. Preko 22 milijarde investicija 2015. je došlo, slični iznosi prethodne godine i svake godine investicije eksponencijalno rastu, a mi u Europi moramo hvatiti korak i otvoriti prostor, sredstva i istraživački kapacitet kako bismo i velikim malim poduzećima pomogli u ovom segmentu. Dakle, smatram da je važno da se jasno kaže da ono što smo u Europi uspostavili u proteklim godinama je cijeli niz značajnih centara koji će omogućiti da ovo ovdje područje koje u začecima poraste. U moje zemlji i u drugima, dakle, da značajnih poduzeća koje su uspostavljene unutar finteka i to je također važno prepoznati. Izvješće i amandmani koje smo e, razmatrali pokušavaju prioritetnim učiniti određeni broj područja. Neću ponavljati ono što je Kora rekla, razmjena podataka, kibernetička sigurnost, no postoje ključna ključni zaključci koje moramo izvući osobito za regulatore. Dakle, oni moraju steći iskustvo, moraju raditi sa industrijom. U svom izvješću već i spominjemo na ono što se dogodilo u problem segmentima gdje postoje potrebna klima kako bismo se pobrinuli da postoje potrebna rješenja za poslovnu zajednicu i tu moramo učiti jedni od drugih i biti interoperabilni e, između pojedinih e, financijskih regulatora diljem Europske unije. To je dakle što je iz naše perspektive najvažnije. I također moramo prepoznati izuzetan potencijal Europske unije tržišta kapitala. Dakle, tu smo predvodnici u insistiranju na CMU i važnosti za financiranje unutar cijele Europe. A s obzirom na značaj digitalnog jedinstvenog tržišta imamo ovdje velik potencijal. 20 milijuna poslovnih eh, objekata diljem Europske unije trenutno nema pristup e, instrumentima za dizanje kredita. Dakle, pitanje finteka se mora razmatrati na isti način kao i kada govorimo o uniji tržišta kapitala, CMU ili o digitalnom jedinstvenom tržištu koje je vrlo važna. I za kraj, ovo je nešto od čega će profitirati i klijenti. Da, doći do određenih problema za banke, tu moramo biti jasni, ova tehnologija je disruptivna u određenom smjelu, no tako nešto mislim da ide na ruku potrošačima, jer troškovi transakcija će biti sniženi i bit će snažnija, ta snažnije tržišno natjecanje. To je dobro za klijente, dobro za posao, a u krajnjoj liniji dobro i za financijsku stabilnost koja se nalazi ili se mora nalaziti u suštini naših interesa. Hvala vam u ime SIDEA a Eva Hvala u ime gospodina Katalina Evansa koji nije mogao danas biti ovdje. Prije svega čestitala bih izvjestiteljici Kori na vrlo kvalitetnom, sveobuhvatnom izvješću. Imali smo konstruktivan dijalog tijekom svih sastanaka. A s obzirom da se ovdje radi o podacima, tehnologiji, koliko i o financijama i kapitalu, imamo velik broj poduzeća u Europi koja trenutno rastu i smatramo da postoji dovoljno prostora za inovativne e, nove dionike i za tradicionalne institucije istodobno. Ako pogledamo pa što se u SAD u Aziji Gaza, događa, možemo vidjeti da Europa nije predvodnik u ovom polju jer nismo poduzeli neke važne korake niti usvojili regulativu koja bi pomogla inovaciji. Od početka se pokušavamo sredotočiti na ova pitanja činjenica da je komisija sastavila akcijski plan za FinTech u okviru strategije za uniju tržišta kapitala s ciljem ostvarenja učinkovitije, dublje, konkurentnije integriranijeg sistema financijskog u Europi i isto tako pokušava zaštititi e, i potrošače i poduzeća. Režim odobravanja licenci treba biti raspoloživ diljem Europske unije i omogućiti harmonizaciju regulatornih pristupa te sprečavanje regulatorne arbitraže i zaštititi ranjive klijente. Korištenje novih e, alata koje će olakšati pristup ljudima s invaliditetom, što je važno, nadalje digitalna rješenja, moramo potrošačima pružiti vodstvo za pristup novim financijskim uslugama, financijsko obrazovanje je sljedeća točka, dakle financijska pismenost, digitalna literost, pismenost su ključni u korištenju finteka i za nižu razinu opasnosti u tom polju. Kibernetička sigurnost, ćemo se što je moguće na sigurnost podataka i računalne rizike. Komisija bi kibernetičku sigurnost trebala učiniti prioritetom u svom akcijskom planu za fintech. I što se tiče blockchaina, smatramo da regulatori moraju podržati razvoj e, ove tehnologije. Tu se mora dakle poraditi na regulatornom okruženju i brine nas, brinu nas određeni aspekti korištenja lanca blokova, osobito bitcoina u smislu pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza, no moramo pružiti, ponuditi odgovor i odgovarajuće zakonodavstvo i za to unutar ove tehnologije. I konačno smatramo da je potrebno održavati regulatorni dijalog između banaka, fintech poduzeća i regulatora. I još jednom čestitam izvestiteljici, radi se o vrlo dobrom početku i sigurni smo da će Europa postati značajno središte za fintech industriju u budućnosti. Hvala vam u ime CR-a, gospodin Fox je ovdje. Nije. Gue. Gospodin Papadimolis. Hvala. Hvala vam. U ime Marisa Matijas, koja je naša izvjestiteljica u Sijeni i koja će tek danas tijekom podneva doći u Brisel, zahvalio bih izvjestiteljici na izvješću, na kompromisima koje nam je poslala. od početka rasprava Finteku, naš klub zastupnika i izvjestitelji u Sijeni su izrazili našu zabrinutost Smatram da je ovo jednostrani pristup koji funkcionira na temelju prioriteta financijskih institucija, no izvješće ne naglašava dovoljno odsustvo regulative i ne da jasne prijedloge da se ti jazovi popune. Načelno govoreći, kritični smo naspram Unije tržišta kapitala i trenutnog okvira gdje je konkurentnost osnovni element. No borba protiv nejednakosti, socijalna kohezija nisu toliko a pa nama su to elementi koji bi trebali biti najvažniji i koji nedostaju iz nacrta ovog izvješća. Ne slažemo se s time da će fintech omogućiti bolje financijske projekte, veću transparentnost i bolju regulativu. Proš nove tehnologije predstavljaju nove regulatorne probleme, a čini se da izvješće tek marginalno se dotiče opasnostima koje su povezane sa sve većom brzinom donošenja financijskih odluka. Bolja regulativa i zaštita podataka i potrošača traži jasno ograničenje i navisni proces regulacije što nedostaje iz ovog izvješća. E, regulatorno eksperimentiranje i outsourcing svega deset godina nakon financijske krize nisu dovoljno mudro rješenje. Zadovoljni smo što je izvješće donekle poboljšano što se tiče zaštite potrošača. No i dalje ostaje prostora za mnogo veći broj elemenata koji bi bolje zagovarali interese malih potrošača. Dakle, to bi trebalo dodatno osnažiti. Edukacija potrošača bi trebala također biti važnija u ovom izvješću. I konačno pitanje privatnosti prava na sigurnost, zaštite i nadzora na podacima trebalo bi biti snažnije istaknuto i smatramo da bi neželjeni spam također trebao biti zabranjen Hvala u ime izvjestiteljice. I ja ću sve poruke od današnje rasprave rado prenijeti našoj izvjestiteljici u Sijeni. Hvala. Zahvaljujem gospodinu gospodin Rajmond u ime Hvala vam. Ja bih zahvalio izvjestiteljici. Mislim da rad bio vrlo konstruktivan. Način na koji smo pristupili i radili na ovome kao izvjestitelji u Sijeni Spomenuli smo većinu prednosti i opasnosti nove tehnologije u izvješću. To je dobra stvar jer je ovo prvo izvješće na tu temu koje, na kojoj naša institucija radi i moramo započeti raspravljati o svemu tome. No, s druge strane, moramo biti iskreni. Radi se o izvješću o kojem se bavimo pozitivnim i negativnim stvarima bez da moramo donijeti odluku o tome kako će izgledati regulativa, barem u ovom trenutku. U nadolazećim godinama kada do te točke dođemo, bojim se da stvari neće biti toliko lake e, i da neće toliko lako biti okupiti sve klubove. No u ovom trenutku mislim da je bilo vrlo važno spomenuti sve opasnosti. Fintech je jedan alat koji niti je dobar, niti je loš sam po sebi. Poput čekića možete njime nešto sagraditi ili nešto uništiti i tako moramo doživljavati i ovo i naša rad na regulativi u nadolazećim godinama. Nadam se da se nećemo tada baviti samo prednostima, već da ćemo uvažiti sve opasnosti, ali da se nećemo isto tako bojati previše stvari jer postoji znatan potencijal da se ovime tržišta učine učinkovitija, da se snize troškovi transakcija i tome slično, ukoliko naravno uspijemo u budućnosti postići bolju ravnotežu. Tada će ovo izvješće biti važan i dobar korak. Hvala. I don't see colleagues from... Hvala ne vidim kolege iz nf i FDD-a. So, Dolazimo do slobodnog javljena za riječ. Nina Gil, izvolite. Hvala lijepo, ja pozdravljam Korino. Izvješće, to je ključna tema za nas. Fintech bi mogao stubokom promijeniti financijski sektor. Moramo se osigurati da se ova regulativa može primjenjivati i u budućnosti. Istovremeno, ta industrija treba biti inkluzivna, zato što imamo velik broj ljudi koji ne posjeduju financijsku pismenost vidimo da se oni bore, dakle, s ovim modernim tehnologijama, to nije uvijek lak posao. Također bih dodala da su brojne tvrtke koje su u sektoru finteka bazirane u Ujedinjenoj kraljevini, to će zasigurno trebati sagledati u kontekstu Brexita. Postoji potreba da se nastavi imati pristupa ovim uslugama, ovoj stručnoj ekspertizi. Mene brinu ovi robotizirani savjeti u domeni finteka. To bi moglo utjecati na tržište rada, naročito na tržište rada u sektoru bankarstva. Komisija uzima u obzir socijalni učinak finteka dakle, u kontekstu izrade njihovog akcijskog plana. Hvala, Burkhard Balc. Hvala predsjedniče. E, kratka primjedba od mene. U prvom redu bih htio zahvaliti izvjestiteljici za e, vrlo dobar izvještaj sa mog stanovišta govoreći. Mislim da moramo e, načelno govoriti o toj vrlo važnoj temi. Mi imamo nešto već u ovom izvješću, ali uvijek se postavlja pitanje o brzini promjena u, na području finteka što se tiče e, zakonodavstva, e, zakonodavaca i regulatora. To mora biti jedna od najvažnijih točaka kad govorimo o ovoj točki. Moramo razmisliti e, kako ćemo to redovito pratiti kako bismo e, dobili bolju sliku o novostima na tom području, kako bismo mogli primjereno reagirati. E, stoga sam vrlo zadovoljan ovim izvješćem i što u njemu stoji. E, načelno govoreći mislim da za budućnost u tom se području događaju tolike promjene i to tolikom brzinom da mi kao zakonodavci moramo imati jasnu sliku e, kako postupati e, kako ćemo se e, već i načelno baviti ovom temom u, i u prvom redu kako ćemo vremenski primjereno reagirati to je glavni izazov za nas i kao odbora i kao članove parlamenta Hvala vam. Slažem se s vama. Pervanš Beres, izvolite. Ja podržavam borha Balca i reći ću nešto slično. Imamo, moramo izmisliti nove metode bavljenja fintechom u medijima imamo dobre tekstove o, o tome. E, parlament se mora o tome izjašnjavati. Moramo prilagoditi zakonodavstvo e, e, tim novim tehnologijama. To je veliki izazov zakonodavstva. TRIPS je vaš E, kad e, kupujemo neki paket proizvoda moramo znati o čemu se radi. Moramo imati zakonodavstvo koje će biti jasno i outsiderima. Mm, mm, e, već je rečeno da mnogi ljudi nemaju financijsku obrazovanost i pismenost zakonodavstvo u kojem smo najviše integrirali e, ove inovacije e, time su se bavili i liberali to je pitanje e, kibernetičke sigurnosti jer se to izravno tiče i izravno je povezano sa fintechom mislim da u izvješću se govori i o tome E, želim vam e, svratiti pažnju na to kako se ponašati u budućim raspravama o tome. E, mi u parlamentu i komisija čini mi se da jednu temu nismo baš načeli a to je lanac odgovornosti i trošak zaštite potrošača E, zaštita potrošača danas e, odgovori o, ovisi o distributeru, to je zadnja karika lanca. Mehanizmi distribucije u finteku, e, tu proizvođač ili izumitelj tehnike će imati najveći utjecaj. E, prema tome naš odbor e, u, našem poslu i u našim radovima kad se radi o zaštiti potrošača mora uključiti tu ideju. Neću e, ići dalje, s ovom usporedbom. Ono što je već učinio Europski parlament tu e, nismo dosta govorili o toj odgovornosti, lancu odgovornosti, što je jako važno u e, financijskim uslugama. Dakle, radi se i o finteku i o zaštiti potrošača. Thank Hvala. Vidimo da je to povezano sa dosjevom o PSD-u. damo e, riječ Evropskoj komisiji. Izvolite. Hvala lijepo. Komisija ovdje nema mnogo toga dodati. Izvješće je uravnoteženo, takvi su kompromisni amandmani. Fintech, dakle, objedinjava čitav niz ciljeva za koje nekad izgleda kao da se međusobno natječu i zato valja uskladiti iste i mislimo da je to način na koji možemo postići napredak. Kao i većina sudionika u raspravi smatramo da je ovo velika prilika kada je riječ o pristupu dakle korisnika, pružateljima usluga u sektoru financija. Mislimo da su tu velike mogućnosti za poboljšanje učinkovitosti financijskog sektora, dakle velika mala tijela, nove sudionike na tržištu. Mislimo da to smanjuje prepreke za ulazak na tržište i da može dakle, potaknuti konkurentnost na jedinstvenom tržištu. I uz ove dakle, pozitivne odlike tu je i potreba jasnih politika, okvira za postupanje sa podacima koji su od ključne važnosti za fintech, dakle njihov integritet i sigurnost su od ključne važnosti. I pronalaženje ravnoteže između ovih e, dakle ciljeva te neutralnost e, tehnologije, da potom proporcionalnost ovdje imamo pristup koji se temelji na rizicima, dakle valja uzeti u obzir koji su to rizici do kojih dolazi, kako bismo vidjeli dakle, koja pravila primijeniti. To bi trebao biti način na koji ćemo nastaviti rad na ovom izvješću. Mi smo također upravo u tijeku javnih konzultacija koje će se dovršiti dakle, sredinom lipnja i tada ćemo zauzeti stajalište o mjerama inicijativama i tako dalje koje bi mogle biti predstavljene nakon ljeta. Hvala vam. Hvala vam. Riječ ima izvjestiteljica. Izvolite. Hvala vam. Zahvalila bih svim izvjestiteljima u sjeni i drugim govornicima koji su se javili. Hvala na njihovoj potpori. Mislim da smo ovdje formulirali neka zajednička načela. Nemamo odgovore eh, na sva pitanja. On nije jedinstveno rješenje za sve, ali mislim da je dobro postavljati prava pitanja i to smo i učinili. Bukart je potre... istaknuo važnost dakle brzine, potom je tu Pervanša spomenula pitanje odgovornosti, kolege iz GUA su govorili o uspostavi ravnoteže, dakle između interesa industrije i klijenata. Preporuke iz parlamenta će, nadamo se, biti pozitivan poticaj za plan fintech koji će izraditi komisija. Nadamo se da će to biti konkretan plan sa konkretnim mjerama i dakle vremenskim rasporedom. Imamo dvije mogućnosti u buduću kada je, kada je riječ o finteku ili ćete sami odlučivati o njemu, odnosno bit ćete e, njegova žrtva. Hvala, misliš e, najbolje biti u kuhinji, kaže predsjednik odbora. Hvala lijepo, sutra ćemo glasati o ovom pitanju i glasat ćemo dakle 31. svibnja na plenarnoj sjednici. Idemo na E, prethodnu točku dnevnog reda, kako stoji u izvornom e, dnevnom redu, dakle, mišljenje dakle, o izvješću odbora za zapošljavanje, dakle minimalni dohodak kao sredstvo u borbi protiv siromaštva. Gospodine Vjegas, imate riječ. Bon, em primeiro lugar, da, Hvala vam. Prije svega bih vam zahvalio na fleksibilnosti što ste izmijenili dnevni red i omogućili mi da vam predstavim ovo izvješće i evo hvala svima na toj prilici. Neću vas zadržavati, imate prijedlog dokumenta, mislim da je on jasan, on je koncizan, kratak Samo želim istaknuti da je ono što želimo postići ovim prvim nacrtom jest pokušati imati dakle pragmatičan pristup ovom pitanju, dakle koji se temelji na objektivnim činjenicama, društvo je kako jest, ono nije savršeno. Tržišno gospodarstvo donosi posljedice od kojih države ne mogu uteći. One se trebaju suočiti sa svojom odgovornošću. Ove brojke nisam ja izmislio, one odražavaju stvarnost. I imamo velik broj ljudi koji su u radnom odnosu, koji se nalaze ispod granice siromaštva. Potrebne su politike koje se e, bave redistribucijom. Ako to ne poduzmemo, situacija će biti još gora. Potom je tu pitanje mjera štednje koje su i pogoršale pokazatelje. To su objektivne činjenice. I one su kakve jesu. I to je osnova ovog mog apela koju upućujem. I nadam se da ću dobiti potporu odbora. Instrumenti koje imamo, kojima pokušamo poboljšati našu ekonomsku stvarnost, dakle, gospodarsku klimu, doveli su do niz ograničenja za države članice. One moraju držati pod kontrolom dakle, svoje financije. A istovremeno ako pogledate stvarnost, trebamo se zalagati za politike koje će uvesti više socijalne pravde. Međutim, napravili smo ovdje korak dalje. Ako pogledate stvarnost u okviru makroekonomskih pokazatelja, vidjet ćete da ne možete govoriti samo o BDP-u i tako dalje. Također je potrebno imati pokazatelje kada je riječ o nejednakosti u distribuciji prihoda. Moramo također pogledati gdje se, gdje dolazi do rasta siromaštva. I o čemu se ovdje radi. Riječ je o ključnim javnim dakle, financijama. To trebamo sagledati u kontekstu dakle, smanjenja javne potrošnje. Upravo se ta sredstva trebaju iskoristiti za borbu protiv siromaštva diljem Unije. Moramo se osigurati da svako ima jednu minimalnu razinu prihoda i to nije neka ideja koja dolazi iz kluba GUE. To dolazi od međunarodnih organizacija. One traže dakle uvođenje minimalnog dohotka. Brojka koju se, se spominje jest 60% dakle srednjeg raspoloživog dohotka. I sve ćete to naći u mom mišljenju koje sam vam dostavio. Ja ću također rado uzeti u obzir prijedloge amandmana kojima ćemo moći obogatiti ovo mišljenje i nadam se da ćemo postići konsenzus e, za ovo pitanje. Hvala vam. U ime kluba EPP Ivana Maletić u ime kolegice koja nije danas s nama na sastanku. Hvala. Ja ću vam predstaviti mišljenje kolegice Tomcone, naša izvjestiteljica u Sjeni. Prije svega bih zahvalila e, izvjestitelju Vjegasu na e, radu na ovom izvješću i tri glavne točke koje je pripremila kolegica Romana Tomc su sljedeće. E, socijalna, dakle mreža socijalne sigurnosti je od izuzetne važnosti za ljude koji se nalaze u financijskom škripcu ali na državama članicama je, je da razviju i definiraju ove zaštitne mreže. Svi znamo da je najvažnije pružiti ljudima priliku da se pobrinu za sebe i za svoje obitelji, dakle da uživaju nekakav minimalni standard, a ne da im se daju poticajte da onda oni ovise o socijalnoj skrbi. Dakle, minimalni dohodak zasigurno može pomoći onima koji se nalaze u financijskoj neprilici, ali ne rješava pitanje siromaštva i to moramo imati na umu. Drugo, Države članice su nejednako razvijene, drugačije su razvijene, imaju različite sposobnosti, dakle, za kada je riječ o financijskoj sigurnosti. Minimalni dohodak znači financijski teret za države članice i zbog toga bismo trebali imati na umu ravnotežu vezanu uz ovo pitanje. Znači to kada promišljamo o tome kako e, riješiti cijelu ovu situaciju. Morali bismo mnogo učiniti u smislu stimuliranja gospodarstva i stvaranja novih radnih mjesta koji bi omogućavali pojedincima neovisnost i autonomiju bez korištenja financijske pomoći. To je glavna poruka. I potom treće, povezivanje fiskalne konsolidacije i smanjenja proračunskog deficita, smanjenja rashoda za socijalne usluge nije dobra osnova za raspravu. Trebali bismo razmišljati o tome kako provoditi, kako pametno trošiti novac i kako se osigurati da ono, da na inteligentan način investiramo javni novac. I to bi trebala biti glavna ideja kada govorimo dakle o e, troškovima dakle ovih socijalnih politika i javne potrošnje. Radujemo se suradnji sa izvjestiteljem i izvjestiteljima u Sijeni. Hvala lijepa. Hvala za SID klubi eh, Pervanš Berez. Ja govorim za Emanuela Morela koji eh, se ispričava jer nije ovdje on se raduje da se govori o minimalnom dohotku, da je sad to tema, sve e, češća tema u raspravama u parlamentu usprkos izbornim kampanjama. E, do sada e, akcent nije stavljen na našu socijalnu odgovornost Nismo se bavili strukturalnim reformama, to je strukturalne reforme su često bile socijalno slijepe. To se naročito tiče zapošljavanja e, imamo među ovisnost između financijskih politika, socijalnih politika. E, to su vrlo važne točke našeg, e, naših rasprava u ovom odboru. Čestitamo izvjestitelju na njegovu radu. E, gospodin Morel dijeli mišljenje da moramo uvijek imati na umu socijalni kontekst. E, znajući da 2015 e, jedna trećina pučanstva bila u opasnosti od siromaštva. E, imamo e, e, velike razlike u dohocima. Stoga to moramo uzeti u obzir u našoj strategiji do 2020. godine. Socijalne politike imaju veliku dodanu vrijednost. Moramo uvesti obvezne mjere kako bismo smanjili nejednakosti i riješili pitanje kupovne moći E, e, prema tom e, vidimo da se kupovna moć smanjuje u svjetlu sve rastuće inflacije. Moramo stoga usvojiti direktivu koja će rješavati te probleme OECD e, je govorio o pocijenjivanju e, proračunskih multiplikatora. To znači da smo imali e, politike koje su zanemarivale minamelni dohodak i tako nije došlo do adekvatnog rasta i smanjivanja nejednakosti Moramo e, sad smo e, prošli financijsku krizu pa moramo raditi na tome da smanjimo te nejednakosti. E, to će biti i socijalni stabilizator. Kao komentar dodajem da je naš odbor već govorio o toj temi i doprinosio tim raspravama minimalni dohodak znači da e, gospodin Morel misli da moramo imati opći e, minimalni dohodak i podsjeća, da je e, tu u 2013. pokrenuta jedna građanska inicijativa u Francuskoj E, e, slična akcija se sada je sada počela u Finskoj e, moramo imati i javna savjetovanja o tom pitanju na kraju zaključuje da je pitanje ekonomske solidarnosti i borbe protiv e, e, socijalnih nejednakosti je ključna jer e, na izborima vidimo da nejednakost dovodi do rasta populizma i ugrožava europski projekt. A sada ću nešto osobno dodati ako mi dozvoljavate Eh, osim ovog eh, izvještaja, 2010. Eh, komisija već napravila jedan izvještaj o stabilizatorskim elementima. Vrlo često ono što se predlaže se odnosi na srednje plaće, a te E, e, ali bismo prije trebali govoriti o pragu siromaštva u nekim zemljama. Za EKR riječima gospodin Luke. Hvala lijepa predsjedniče. Zahvaljujem izvjestitelju na ovom mišljenju. Međutim, nalazim da je to, e, nije toliko mišljenje Ekona već e, mišljenje e, e, kluba GUE. Mislim da na tome još mno, imamo mnogo posla, da moramo doraditi ovaj dokument. Najprije bih rekao da moramo razlikovati između siromaštva i nejednakosti. to sad, sada malo brkamo, ta dva pojma. Nejednakost je pojam koje je teško kvantificirati E, i uspostaviti mjerila što je primjerena nejednakost na, primjer u jednom društvu ili državi e, naravno e, je, moramo imati i pravednu raspodjelu rada u društvu to moramo poticati znamo da e, e, prevelika nejednakost e, može utjecati na ekonomsku učinkovitost. Moramo se, mislim, barem tako ja, moramo se koncentrirati isključivo na siromaštvo, a ne na, jednakost. Kod definicije siromaštva E, e, siromaštvo je relativno. E, manje od 60% nacionalnog srednjeg raspoloživog dohotka. To je sumnjiv pojam siromaštva ako se gleda nezavisno od bogatstva određenog društva. Postavlja se uvijek pitanje visine e, minimalnog dohotka. E, naravno, trebamo imati minimalno socijalno osiguranje protiv e, siromaštva. A kao govorimo o minimalnom dohotku, moramo reći da onda ne možemo imati minimalnu plaću E, moramo dakle e, e, inzistirati na minimalnom dohotku. Ono što mi ovdje nedostaje u o, ili što je pretjerano e, naglašano je siromaštvo se ne vidi kao nešto e, što potječe od e, e, nejednake raspodjele bogatstva. Moramo govoriti o poticajima kako dohodak ne bi uopće morao ovisiti o državnoj pomoći. Mm, budući da izvjestitelj naglašava da moramo biti pragmatični moramo govoriti i o, skali plaća to ne smijemo podcjenjivati ne smijemo imati e, socijalnu pomoć koja će biti izjednačena sa e, minimalnim dohotkom e, moramo također poticati ulaganje moramo također gledati i na fiskalnu stabilnost jer imamo E, nekoliko država članica u Europskoj uniji koje su prezadužene. Evo, e, zaključujem ovime svoj doprinos. Hvala lijepa. Ne vidim mm, predstavnika Aldea, gospodin Urtason za zelene. Hvala e, U prvom redu e, zahvaljujem gospodinu Las Vegasu na ovom e, mišljenju. E, naš je klub vrlo zadovoljan ovim izvješćem jer je to dobra, osnova za naš daljnji rad. mi ovdje govorimo o nejednakosti i siromaštvu. To je vrlo važna tema. Znamo da, da moramo naći mehanizme koji će omogućiti da se e, suzbija nejednakost i simoraštvo. E, moramo osigurati e, mehanizme koji će uzeti u obzir socijalni kontekst. Također je važno da se pobrinemo za to da se naši sugrađani identificiraju sa Europskom unijom. Sve ovo što stoji u mišljenju je vrlo prihvatljivo. Isto tako je važno da ne ostanemo na ovom mišljenju, da tu ne stanemo. E, siromaštvo ove e, E, ova džepovi e, siromaštva e, vode do velikih problema to jer to ne potiče rast mislim da se moramo pozabaviti i nejednakošću to jest raspodjelom bogatstva jer sve to utječe na prosperitet Europske unije Ovdje imamo i mnogo važnih podataka. Rekli smo da postoji prevelika nejednakost u dohocima. Kad postoji tako velika nejednakost, onda to koči gospodarski rast. To je vrlo važan aspekt. E, podaci ukazuju na to da e, je minimalna plaća važna za gospodarski rast. E, još jedan put zahvaljujem izvjestitelju. Hoću reći da moramo odgovoriti još na mnoga pitanja koja još nisu otvorena na primjer e, eksperimenti koji se vrše u Finskoj e, imamo i e, lokalnih, regionalnih eksperimenata koje bismo morali uzeti u obzir i razmotriti. Bila bi primjera direktiva koja nas vodi u pravom smjeru. Hvala lijepa izvjestitelju i E, stojimo na raspolaganju za konstruktivnu suradnju. Nemamo e, javljanja za riječ u slobodnom javljanju za riječ pa e, i dajem riječ izvjestitelju. Izvolite. Hvala lijepa na ovim komentarima, uključivši i e, kritičke komentare. Svi su oni važni. Govorimo ovdje naravno o nacrtu. Mm, nacrtu koji se može još i izmijeniti. Naravno, to mišljenje nije potpuno, nije završeno. Stoga sam zahvalan za sve sugestije koje smo danas čuli. E, to naravno mora postati mišljenje Ekona, a ne samo mišljenje jednog kluba. Ono što smo danas čuli e, nastavlja u dobru poziciju da taj tekst u tom smislu i izmijenimo i dopunimo. E, ima jedna stvar koju trebamo naglasiti. Kao što sam već rekao, moramo raditi na osnovi stvarnosti. Ovdje vidimo e, neku vrst neuspjeha tržišta, tržište koje stvara fenomen siromaštva, fenomen e, niskih plaća. To su objektivni podaci, objektivne cifre. One su zabrinjavajuće. 23% e, stanovništva živi u siromaštvu i na to treba reagirati. Ako e, pogledamo šire teme, ako govorimo o tome e, trebamo li e, mjere na strani potražnje i ponude, ako gledamo na razne mjere na tržištu rada, ako proširimo to, e, tu raspravu, onda će postati mnogo teže da na kraju e, postignemo sporazum. Ovaj tekst pokušava na, e, istaći gdje tržište nije uspjelo, gdje postoje stvarnost koja šokira mnoge naše sugrađane i kako možemo uvest donijeti politike koje će e, te šokove smanjiti. E, slažem se s ideo da e, države članice u tome moraju igrati ključnu ulogu. Naravno, ne možemo jednostavno uvesti centralizirani pristup, ali mislim da je moguće pripremiti određene smjernice koje će predstavljati stajališta ovog parlamenta. Naravno, stajališta bazirana na stvarnosti. Moramo poslati signal europskim građanima da je ovaj parlament svjestan da siromaštvo postoji, da je svjestan da se moraju provesti mjere suzbijanja siromaštva. E, siromaštvo i nejednakost. E, slažem se s onime što je rečeno o tome. E, to je važan aspekt nejednakosti. Siromaštvo je važan aspekt nejednakosti. imamo raspoloživa sredstva u našim društvima. Ne, ne govorimo o, zemlji u subsaharskoj Africi. Govorimo o srcu Europe u Europi gdje postoji bogatstvo, ali postoji i siromaštvo. Postoje uzroci e, koji su doveli do nejednake raspodjele bogatstva. Tako da u nekoj regiji, u jednoj e, zemlji, unutar jednog kontinenta e, imamo ljude sa imetkom koji je mnogo puta veći od e, imovine siromašnih e, ljudi. Svima zahvaljujem na komentarima koje smo čuli danas popodne i veselim se što ćemo i dalje surađivati. Hvala lijepa. Ispričavamo se prevoditeljima. Sada možemo e, završiti naš sastanak. Amandmani se moraju predati do 4. svibnja, razmatranje 29. svibnja, a glasanje u 8. E, e, e, lipnja a, a na plenarki će se o tome raspravljati u listopadu. Sutra počinjemo u 9.30. Ovo, ovime zaključujem sastanak.